Chers collègues, queridas y queridos colegas, dragi kolege, dear colleagues, please be seated. Dragi kolege, molim vas sjednite. And in silence. Molim vas da to činite u tišini kako bismo mogli nastaviti što prije s radom. Prije svega, dopustite mi da vam kažem da smo našem kandidatu za rekli da mu se ispričavamo na ovoj nezgodnoj situaciji, ali da je to bila situacija koja nije bila e, neočekivana, a nije se niti godinama u parlamentu dogodila, dakle doista izvanredna situacija. na Tenerifama smo imali e, izostanak struje u razdoblju od 9 sati prošle nedelje i stoga sam se bojao da nešto slično sada ovdje uzrokuje tu nezgodnu situaciju, ali na sreću smo to brzo uspjeli riješiti i evo nas opet natrag. Moramo prije svega zahvaliti e, dvoranskim e, poslužiteljima koji su učinili najbolje što su mogli kako bi pripremili ovu dvoranu za manje od pola sata. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A sada, će Renderske, ako nam dopustili ste trebali dovršiti odgovor na pitanje gospođe Blikmo. Mislim da bismo trebali postupiti tako da vam damo još jednu minutu za odgovor, a zatim zapravo jednu minutu za pitanje, a onda će gospodin Inec moći odgovoriti na to u tajnoj jednu minutu. Izvolite gospodine Bik, gospođo Bikmo. Hvala vam, hvala i našoj službi. Nadam se da se nije radilo o nekom obliku cenzure, zato što mi je bilo, bilo drago čuti vas i vaš odgovor, gospodine kandidate za povjerenika, ali želim eh, se osvrnuti na dva primjera. Primjerice, eh, obitelj Vimbur koji su manjina u Kini, oni su uhičeni, oni su u uh, Belgijskoj ambasadi u Pekingu uhićeni i uh, nije se ništa poduzelo nakon toga. Ili primjerice uh, suradnja belgijskih vlasti sa sudanskim vlastima da se oslobode zatvornici koji su izloženi mučenju i progonu. Dakle, što se tiče izvoza naših standarda i naših vrijednosti i što se tiče članka 2 ugovora, moram reći da uopće ne sumnjam u vaš europski angažman, ali da se nadam da ćete se strogo pridržavati e, tog članka 2, dakle što se tiče e, jednakosti, socijalne pravde kao budući povjerenik u vašim, vašem unutarnjem i vanjskom radu. Hvala vam. Hvala vam gospođo Bikmont. Gospodine Reinders, imate minutu. Hvala vam gospođo Bikmont mogu vam potvrditi da sam jako odlučan i da se želim pobrinuti da se članak drugi poštuje unutar i izvan Europske unije i da možemo izvoziti naše standarde. I um, moram reći da nije došlo do hićenja u Belgijskoj ambasadi, već da je došlo do vraćanja uh, članova obitelji, jer se radilo tu o spajanju obitelji. I sada su belgijske vlasti potrebne kako bi se to organiziralo, ali naravno i putovnice koje trebaju izdati kineske vlasti, što znači da e, je dosta toga još potrebno kako bismo stvarali spajanje obitelji, ali naravno mi kontaktiramo sa Kinom kao i sa tom obitelji kako ovdje, tako i u Xinjiangu u Kini. I znate isto tako, budući da pratite međunarodnu politiku Belgije što se tiče prava da smo na svim e, međunarodnim forumima u Ženevi ili drugdje ponovo potvrdili naš angažman to se tiče i migracijske politike i želim doista da se poštuju temena prava te vrijednosti koje čine našu uniju i da se to čini u svim politikama. Hvala vam gospodine Reinderse. Sada predstavnik ideja, gospodin Tom van den Driesche. Izvolite, imate jednu minutu. Eh, Hvala. Dakle, funkcioniranje e, pravne države u demokratskoj državi. To je nešto što je potrebno nadzirati, no u Belgiji se primjerice polovica e, suda sastoji od političara. 2004. E, to je bila stranka, opozicijska stranka i čak je Ustav zbog toga izmijenjen. Vi ste tada bili zaduženi e, za e, taj resor i e, bilo bi potrebno naglasiti da je milijardi eura premješteno u Libiju. Dakle, Također treba spomenuti i zviždače koji se napadaju zbog navodne korupcije. Mislim da bi ta ovih 18 izvješća Državnog suda trebalo uzeti u obzir, jer se ljudi u Belgiji, njima se prijeti smrću, a kako bi vam onda europski građani trebali vjerovati kada se radi o zaštiti demokracije i temeljnih prava? Hvala vam, gospodine Vanadiše. Gospodine kandidate Zapravnić, izvolite, odgovorite. Puno hvala na vašem pitanju. Ja sam u svojem uvodnom govoru već reagirao na taj specifičan slučaj, no Dopustite da još nadodam da ja doista želim vladavinu prava unutar Europske unije i van nje poticati. I isto tako je vrlo važno reći da se radi o uvođenju godišnjeg izvješća što se tiče vladavine prava. Dakle, radi se o novom mehanizmu za vladavinu prava i taj mehanizam će se odvijati bez ikakve diskriminacije, svejedno o kojoj državi članice se radi pa će sigurno biti i komentara vezano i uz Belgiju i mislim da je to najbolji dokaz da postoji stvarna volja da obranimo vladavinu prava u cijeloj Europskoj uniji i to već e, zadnje tri godine se predlaže uvođenje takozvanog peer reviewa u vijeću i ja mislim da bi to trebalo vrijediti za sve države članice, ne samo za pojedine države članice gdje su problemi očiti, već za sve, dakle bez ikakve diskriminacije. Osim toga govorili ste o sucima u Belgiji. Uveden, pokrenut je neovisna istraga i također je uh, ustanovljeno jedno e, vijeće koje će se baviti time ali kao što sam rekao, ja imam potpuno povjerenje u neovisnost sudaca u Belgiji kao i drugim državama članicama Europske unije i mislim da sam već dao konkretni odgovor u uvodnom izlaganju. Hvala gospodine e, Da, Dakle, radi se o, o tome da vi trebate štititi građanska prava, ali tu je i sloboda mišljenja. A ako postoje različita mišljenja, to onda čini pravu demokraciju. A zadnjih nekoliko godina mi smo suočeni sa neželjenom, odnosno e, nekontroliranim masovnim migracijama, a ljudi to ne žele. Dakle, oni koriste slobodu mišljenja kako bi izrazili što misle o tome, ali u različitim državama članicama e, su pokrenute inicijative koje kriminaliziraju slobodno izražavanje mišljenja. Također se koristi i Facebook kako bi se vršila cenzura, dakle ne radi se o rasizmu ili govoru mržnje, već se radi o tome da se ovdje krši, odnosno ograničava temeljno pravo na slobodno izražavanje mišljenja. I što vi kanite učiniti po tom pitanju kako biste zaštitili slobodu? Gospodine Reinders. gospodine Reinders. Eh, Pezve. Da, to je jedno općenito pitanje, dakle sloboda e, mišljenja, sloboda tiska, zatim sloboda e, obrane vlastitih ideja, čak i kada se radi o migracijama. Naravno da tu e, postoje različita mišljenja i to ne samo u nacionalnim parlamentima, već i ovdje u Europskom parlamentu. No, naravno da postoji i granica ta treba povući crtu. Dakle, rasizam je neprihvatljiv, to ste i vi sami rekli. Dakle, postoji razlika između e, tome jeste li otvoreni prema migracijama i e, izravnog napada na druge ljude na temelju rase. To je ksenofobija i to je vrlo velika razlika. Ja ću učiniti sve kako bih osigurao da zaštitimo E, tu tanku granicu, odnosno dakle, da činimo tu granicu između e, slobode mišljenja i rasizma. Dakle, moramo razlikovati e, kazneno pravne stvari, dakle stvari koje su kažnjive. I na koncu to je zadatak sudaca da donesu odluku o tome. Hvala sada predsjednica ECR-a, gospođa Sita Kanko. Uh, imate riječ. Very much. Het Europese aanhoudingsbevel is essentieel. Puno hvala. Europski uhidbeni nalog je odlučujući alat kako bi eh, mogli uhititi teroriste u Europskoj uniji i zahvaljujući tom nalogu nacionalni sustavi se mogu boriti protiv takvog vida kriminala i zadnji saziv parlamenta i Europska komisija su godinama radili na reformi Europskog uhidbenog naloga i ta mjera e, nije nešto što smijemo koristiti nesrazmjerno. E, također su ugrađena određena jamstva. Države članice mogu različito reagirati na takve naloge, dakle razmjerno. Gospodine Reinders, možete li vi osigurati parlamentu da Europska komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi se taj uhidbeni nalog doista dobro provodio i kako bi se u budućnosti poduzele sve mjere u području pravosudne suradnje i da će e, i dalje e, postojati povjerenje u pravosudni sustav? Hvala vam, sada možete odgovoriti gospodine kandidate. Hvala, zahvaljujem gospođo Kanko na vašem pitanju. To je vrlo važno pitanje kada je riječ o suživotu u Europi. To je doista uspješnica. I mislim da je korisno da imamo na umu e, srazmjernost, ali isto tako i ravnotežu. Dakle, mora postojati ravnoteža između učinkovitosti, e, dakle, kada govorimo o pravosudnim mehanizmima i s druge strane e, obrane ljudskih prava. Dakle, postoji pravo na obranu, to je jedno, no na drugoj strani e, moramo poboljšati učinkovitost postojećih postupaka. E, imamo 40 odluka Europskog suda po tom pitanju i možda bismo direktivu trebali prilagoditi e, to, tim pravorjecima. A što se tiče budućnosti, očekujem da ćemo početkom iduće godine dobiti jedno mišljenje Europske komisije što se tiče korištenja samog postupka, a vrlo je važno da imamo e, korektnu, potpunu provedbu ovih propisa. I kao što sam rekao, postoji i mogućnost e, korištenja e, sudskih procesa, no kao što sam rekao, prvo nam je potrebno mišljenje, a onda možemo izvesti prilagodbu, ali zato prvo moramo iznaći većinu u parlamentu kako bi se komisija potom mogla s time obratiti vijeću. Dakle, također ovdje vrijedi e, da nam je potrebna razmjernost, e, ravnoteža između prava na obranu i e, moram reći da je 2017. to bio veliki uspjeh. Hvala, gospođo Kanko, imate još jednu minutu. Um, Hvala, gospodine Reinders. Vi stalno govorite o učinkovitosti, koliko je ona važna, no u vašem eh, mandatnom pismu se spomenje dobra suradnja između različitih eh, tijela eh, koju treba dalje razvijati, pa bih pitala kako želite potaknuti takvu učinkovitost kada je riječ o suradnji i spominjete da su poduzete dobre mjere u zadnjem zakonodavnom razdoblju kako bi se poboljšala suradnja između različitih tijela. Evo navesti ću jedan primjer. Čula sam da postoje neki problemi u Europolu i u drugim organizacijama da postoje problemi vezano uz dostupnost informacija ili razmjenu informacija, a vi i sami znate da ako želite dobru pravosudnu suradnju da je vrlo važno da se razmjenjuju informacije i kako vi to želite olakšati tu razmjenu informacija jer radi se o provedbi, dakle potrebno je olakšati provedbu. Ne bismo se trebali previše usredotočiti na dodatne propise. Evo, gospodine Reinders, imate priliku za odgovor. Hvala, gospodine predsjedavajući. Da, htio sam e, reći da je potrebno svakako poboljšati razmjenu informacija i Europska komisija prvo mora provesti postupak verifikacije E, kada je riječ o korektnoj provedbi svih europskih zakona. I istina, ja sam posjetio Europol i tu mi je također rečeno da nije baš tako jednostavno doći do informacija to su mi rekli mnogi članovi Europola, prije svega kada govorimo o međunarodnoj razini i moj prvi zadatak e, će biti da prvo proverim da li se zakoni provode, naravno, a potom moramo razmisliti je li potrebno uvesti eventualne postupke ili pokrenuti postupak pred Europskim sudom ako e, se ne provode zakoni. A Eurojust e, i parlament također trebaju razmenjivati informacije, ali kao što sam rekao, e, prvo se moramo pozabaviti europskim e, uredom europskog javnog e, tužitelja i isto tako moramo imati na umu i obrazovanje, odnosno edukaciju svih dionika, ali prije svega radi se o korektnoj provedbi svih europskih zakona i tu se doista moramo potruditi kako bi došli do bolje razmjene informacija. Hvala vam lijepa. Sada kako bismo zaključili ovaj prvi klub postavljam pitanje od strane političkih e, koordinatora, riječ dobiva gospođa Manon Bri u ime kluba zastupnika GUE. Izvolite. Dobrodošli gospodine Rendese. Danas ne govorim u vlastito ime, niti u ime svog kluba Guengela, već e, u ime više od 40 organizacija koje će sutra objaviti jedan jasan zahtjev upućen Europskoj komisiji za direktivom o Eh, obvezi eh, na obvezi za oprezom. Primjerice, imali smo tekstilne radnike koji su radili primjerice za Carrefour eh, ili neke druge radnike koji su bili žrtve zagađenja, to se događa primjerice u jednoj tvornici u Italiji ili na tvornici u Francuskoj. Rekli ste da e, ovaj dobrovoljni sustav više nije dovoljan i rekli ste da ćete kao prvenik slijediti onaj primjer e, međunarodnih e, regulativa, da će se doista uspostaviti ta obveza opreza. Stoga nas od vas zanima vaš, kakvi, su, kakvi bi bili ti vremenski rokovi, kakav bi bio vaš angažman prema tim multinacionalnim kompanijama. Hvala vam, gospodine Renderse, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospođo Bri. Biću vrlo jasno što se toga tiče. Ja želim e, da potrošači ostvare svoja prava prema e, poduzećima, ali isto tako i da građani mogu ostvariti svoje pravo prema poduzećima, što znači da ćemo uspostaviti jednu direktivu e, o e, reprezentativnim aktivnostima, da se možemo um, da se, da se potrošači mogu još bolje obraniti, ali isto tako da se građani mogu obraniti kada dođe do različitih kršenja. E, već ste spomenuli, dakle, prava određenih radnika u nekim poduzećima, gdje dolazi do kršenja ljudskih prava. vi ste me zatražili vremenske rokove, ali kao prvo, ako mi dopustite, bih htio dakle, pročitati taj prijedlog, ako sam dobro shvatio, koji će biti objavljen e, sutra od strane određenog organizacija. Mislim da je to nešto što treba razmotriti. Onda ćemo imati prilike razgovarati o tom prijedlogu direktive i ovdje u ovom domu i naravno da bih htio da se stvori taj osjećaj da je potrebno postići što više toga kada se radi o dobrovoljnim obvezama i da se prijeđe na jedan sustav e, E, obaveza koje će biti upisani u zakonodavstvu kada se govori primjerice o dužnoj pažnji, o lancu opskrbe za određena poduzeća. To sam ispomenula u svom uvodnom govoru. Da mislim da je važno da možemo nastaviti i s time kada se radi o e, pravu poduzeća da, da se odrede neki kratkoročni dugoročni e, ciljevi, ne samo vezano uz klimatske promjene, već isto tako i uz e, sva druga prava. E, vidjet ćemo hoće li to ići preko tog jednog prijedloga o dužnoj pažnji, proučit ću taj prijedlog od sutra. Znam da ćemo i ovdje u ovom domu imati raspravu o tome da vidimo koje korake treba poduzeti. Ali evo ponavljam i to sam rekao i na početku svog govora da očito e, ovaj dobrovoljni sustav nije dovoljan, da ne funkcionira dobro i da treba dakle sada ići dalje s time. Hvala vam, gospodine, e, gospođo Obri, imate još jednu minutu. Moja pitanja ne tiču se toga da se traži od poduzeća nešto, već da se e, ustupi pristup pravosuđu žrtvama koji nemaju taj pristup. Vi ste rekli da treba istražiti da sve mjere budu proporcionalne što se tiče e, jednakog tržišnog natjecanja za sve u našoj industriji. A mene zabrinjava to što ste u Belgiji podržali da se e, uvedu određene mjere koje su poduzećima dopustile da izbjegnu e, kazane postupke. Dopustili ste isto tako neke mjere da se uvedu s kojima onda poduzeća plaćaju manje poreza. Dakle, smatrate li vi da otvoreno tržište stavlja poduzeća izvan tog okvira vladavine prava, da ili ne? Jer o tome se danas radi, da su multinacionalne kompanije nekažnjive, a da treba zapravo e, pristup e, pravdi e, zajamčiti žrtvama, čime onda te tvrtke neće više biti izvan zakona recite, imate pravo na odgovor. Ne, ja mislim da multinacionalne kompanije nisu van vladavine prava, to je moj jasan e, odgovor, oni su sastavni dio tog okvira, e, za sve druge subjekte vrijedi isto. E, govorili ste o razmjernosti, trebamo vidjeti koliko ćemo daleko ići sa mjerama koje ćemo usvojiti, ali kada gledamo građane, male i sredne poduzeća, onda je moja namjera jasna. U okviru jednih naroda smo vidjeli da je određen e, broj dionika preuzeo neke, neke dobrovoljne obveze, ali da to nije dovoljno. Moramo sada ići dalje u raspravi i vidjeti koliko daleko želimo ići što se tiče samog poduzeća i njenih aktivnosti koje, će, dakle morati objavljivati određene informacije o svojim e, socijalnim aktivnostima, to ne bi trebalo biti nešto kratkoročno nego i nešto dugoročno, to bi se trebalo ticati i ljudskih prava i kada se radi o pravosudnim e, e, subjektima, naravno da bi oni trebali dobiti informacije od tih poduzeća s kojima će se zajamčiti onda prava svih građana. To vedi za multinacionalne kompanije Treba li multinacionalne kompanije postaviti izvan okvira vladavine prava? Tu je moj odgovor jasno ne. Hvala. S time smo zaključili prvi krug pitanja sa predstavnicima i koordinatorima naših klubova zastupnika. Sada prelazimo na pitanja svih zastupnika i ja ću tu predati predsjedništvu u ovom drugom krugu postavljena pitanja e, gospođi Necingi. Izvolite. Hvala vam. Dakle, prvo pitanje u drugom krugu postavljanja pitanja će nam postaviti Emil Radev e, u ime pp a Председател, gospodin na gospodine odgovor koji ste dali na napismeno na pitanja odbora Juri, rekli ste da je potreban koordinirani pristup za suradnju među pravosudnim sustavima. A 2017. godine Europski je parlament od Europske komisije zatražio da da prijedlog o zajedničkim minimalnim normama za prekogranične postupke. I vjerujemo da je to način da se uspostavi međusobna suradnja među pravostatnim sustavima. Namjeravate li vi predložiti e, tako što i kada? A moje drugo pitanje, ako vas se zaista izabere za povjerenika za pravosuđe, hoćete li se boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala kako biste se tim problemom mogli nositi na europskoj razini? Hvala, hvala za ovo pitanje i hvala vama gospodine Radev na pitanju. Da, vrlo je važno da možemo surađivati na temelju prijedloga koji je dan, kao što ste rekli, 2017. godine i za koji se polučila većina u Europskom parlamentu. To treba napraviti prije nego što se to podastre vijeću. Imam, kao što znate, iskustva s vijećem 41 predsjedništvo sam prošao tamo i znam kako se lako neke stvari mogu blokirati kada se radi o pitanjima građanskog prava. I zaista bih htio da vidimo na koji način da napravimo, da imamo većinu u parlamentu i onda bi e, komisija mogla dati prijedlog. Zapravo je to to pravo na inicijativu o kojem je upravo novoizabrana predsjednica govorila. Naime, da tu parlament daje prijedloge, a da komisija poštuje članak 125. E, ugovora Europske unije. Što se pak tiče organiziranog kriminala, jedna od stvari koja je predviđena je da se osnuje Europsko javno tužiteljstvo. I do kraja 2020. godine želimo da takvo e, javno tužiteljstvo postoji i da po prvi puta može provoditi istrage i kazneno goniti na europskoj razini. Ali naravno, kao što sam odgovorio gospođi Hanko, to ćemo e, omogućiti i bolju razmjenu informacija među pojedinim sudskim e, sustavima, što znači da ćemo moći i bolje kazneno goniti. Na europskoj razini, naravno, prvi važni primjer takvog čega bit će europsko javno tužiteljstvo. Gospodine Rade, hvala na vašem odgovoru. Moje dopunsko pitanje je sljedeće. Kakve daljne mjere predviđate kako bi građani imali pristup sudcu, pravosuđu i što će, će učiniti da naši pravosudni sustavi u potpunosti iskoriste nove tehnologije i inovaciju? I na koji način, na taj način možete promicati trgovinu i ulaganja? Hvala. Hvala gospodine Radev. Želim vas posjetiti da pristup sudstvu je naravno važan i da to treba biti neovisno sudstvo. Neću se sada vlačiti na pitanja pravne države, ali moramo imati zaista u svim državama članicama neovisno sudstvo. Već neko vrijeme imamo postupke vezane za pravnu državu. A trebamo ojačati također i neovisnost sudstva u e, našim e, tabelama gdje prikazujemo situaciju e, i glavne pokazatelje u tom smislu. Postoji čitav niz dionika gdje se treba još više ojačati i poboljšati pristup građana sudstvu. Zato je ponekad potrebno i financiranje koje dolazi iz EU kako bi se taj postupak pratio, naročito za najranjivije e, osobe. E, u Belgiji mi imamo mehanizme e, aktivne potpore kako bi građani bili bolje informirani o najboljim praksama, o njihovim pravima naravno, ali i kada je potrebno dati aktivnu potporu. U ministarstvu pravosuđa imamo određena sredstva u tom smislu. Hvala lijepa. Gospođa Dali iz SID-a ću sljedeće postaviti pitanje. Gospodine Renders, u e, proteklom e, smo sazivu e, vidjeli puno toga vezano za članak sedmi i Europskoj komisiji, a vi u vašem pismu niste uopće spomenuli članak sedmi. Što to znači? Da li to znači da ćete vi na drugačiji način gledati na primjenu članka sedmog u odnosu na to kako je to činio Franz Timmermans? I zapravo je moje pitanje što ćete raditi s postupcima sukladno članku 7. Hvala lijepa. Gospođo Dali, jasno je da želim nastaviti s postupcima vezanim za članak 7. Ne samo u ovim postupcima koji se vode sada, već i e, u drugim slučajevima. Ako u drugim zemljama ima e, sličnih problema, e, moramo i tamo primijeniti članak 7. Franz Timmermans je radio i vidjeli smo izvješća ne samo Europske komisije, već i Vijeća Europe gdje je zaista se pokazalo da je bilo nužno pokrenuti takve postupke. I e, članak sedmi je jednostavno jedan od alata koji imamo na raspolaganju, ali pokušavamo razraditi sada i druge alate. Mehanizam primjerice o kojem sam govorio, što bi komisija trebala predstaviti u prvoj godini svog rada, koji bi se trebao koristiti u e, slučajevima teškog kršenja pravne, pravne države, ali isto tako treba moći poslati i neka upozorenja i preporuke. Jer vidjelo se da se moglo mnogo što napraviti, dati primjetbe vezan za proračunsku situaciju. Međutim, ustanovilo se da nije lako napraviti primjedbe, dati primjedbe kada se radi o našim zajedničkim vrijednostima. Treba će se sasvim sigurno voditi rasprava u parlamentu. U svakom slučaju uvjeravam vas da namjeravam koristi sve postojeće alate, uključujući i sanak sedmi sve postupke imamo e, na vijeću, ali i imati nove. I dodao bih e, da po pitanju Mađarske e, da sam naglasio koji položaj Europske komisije da će biti moguće da parlament dođe i objasni stajalište parlamenta. Upravo na isti način i na vrlo solidnim temeljima. I kao što sam rekao u prvom odgovoru, vodit ćemo dijalog sa svim državama članicama kako bi smo izbjegli da dođe do kršenja pravne države. Hvala. A ono što ste rekli i danas i u pisanim odgovorima je da svi oni protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak da se zajemče njihova prava. Što ćete napraviti u tom smislu i u kojoj mjeri ćete moći ojačati suradnju, tradicionalnu suradnju među državama članicama i mogućnost da se proširi eh, mandat Europskog javnog tužiteljstva. I da li mislite da je situacija sada dovoljno zrela da bismo imali sve mogućeg javnog tužitelja na europskoj e, razini? Ili će biti potrebno da ojačamo prava branjenika za slučaj da će e, neki morati se nositi sa europskim tužiteljem, dakle supranacionalnim tijelom. Hvala na ovom pitanju. Najprije o e, europskom javnom e, tužiteljstvu. Prvo što moramo e, napraviti jest da se EPPO zaista ostvari do kraja sljedeće godine. I morat ćemo pokrenuti puno koraka u tom smislu. Radit ćemo na oba elementa koje su spomenuli. Postoje dvije stvari, mnoge stvari koje treba napraviti, a to je e, zajednička postupovna pravila, što nije lako napraviti kada su e, pravosudni sustavi drugačiji. Ali vidite, članak sedmi je upravo onaj gdje se traže puno poštivanje pravne države. Treba nam neovisno sudstvo, različite različite E, mogućnosti e, da čuvamo temeljna prava. Što se tiče ovlasti i javnog tužiteljstva, znate da želimo to proširiti kad se radi o e, kaznenim dijelima vezanim za terorizam. Ne znam, možemo li napraviti više od toga. Ali potrebno je nešto takvo i potrebni su nam i novi kadrovi jer nije moguće raditi istovremeno i na financijskim interesima i na terorizmu. Ali treba raditi na obje strane, moramo gledati na postupovna pravila i onda eventualno proširiti nadležnosti Europskog javnog tužiteljstva. A sada Karen Malkier iz kluba zastupnika Renew. Ne morate čekati da ja e, kažem da možete odgovoriti E, možete odmah odgovoriti na pitanje. Hvala. Ja ću postavljati pitanje o rješavanju sporova na internetskim platformama. Europska unija mora uspostaviti vlastite norme i pravila za internet. Jer evropski građani sve više i više moraju rješavati sporove kada je s druge strane neka platforma. E, da li je e, u redu da same platforme kao što su eBay ili Google određuju ta pravila. I rješavanje van sudska nagodba je važan dio sudskog sustava, ali vidimo da je privatiziran velik dio našeg pravosuđa. Moramo omogućiti da prava potrošača i temeljna prava budu zaštićena za europske građane. Hoćemo li imati model za E, takve, rješavanje takvih sporova s internetskim platformama, kao što već sada postoje određeni pravobranitelji u nekim državama članicama koji se bave takvim pitanjima. Gospođo e, Melkir, prije svega dijelim vaše mišljenje da za različitim platformama postoje probleme, naročito onih koji e, nemaju sjedište u Europskoj uniji. ali budući da na tim platformama djeluju, e, da one djeluju u Europskoj uniji i da se radi o europskim potrošačima, europska pravila se moraju poštovati i ona su na snazi. Iako je takva internetska platforma ima sjedište van Europske unije. Drugo, e, Sud Europske unije je rekao što to znači usmjeriti se na nekoga. Čak i kad se radi o jednoj državi, moguće je reagirati. Moguće je da svi evropski građani mogu tražiti vansudsku nagodbu, ali e, koliko sam shvatio ima 460 različitih tijela za vansudske nagodbe koje postoje u Europskoj uniji. To je jedna direktiva, ali možda na tome moramo poraditi i možda možemo napraviti i više od toga. Potrošači na kraju možda moraju otići pred sud da bi dobili odgovarajući odgovor. I isto tako usmjerit ću se na mogućnost da e, uvedemo e, kolektivne tužbe i e, da se u tom smislu usvoje direktiva. Što se tiče novog mehanizma, ne želim sada dati konkretan odgovor u smislu pravobranitelja primjerice, ali moramo organizirati različite načine za rješavanje sporova unutar EU. I ono što je jako važno je obavijestiti potrošače koji su sada nedovoljno upoznati sa svojim pravima moraju znati da postoji mogućnost e, da se primjeni interni mehanizam rješavanja sporazuma i kad se radi o internetskim platformama sa sjedištem van Europske unije. E, hvala na vašim odgovorima i na tome da želite da spriječimo privatizaciju našeg sudstva. A isto tako htjela bih da se spriječi da se na tim platformama prodaju neželjene e, roba. Ali na platformama nema samo robe koja se prodaje. Postoje različiti sadržaj koji mogu predstavljati sve veći rizik za e, slobodu govora na, e, na različitim, različite građane, naročito prilikom korištenja određenih filtera. Naime, što ćete napraviti da bilo kakva obvezna automatska tehnologija, kako ćete osigurati da ona poštuje temeljna prava? U e, izjavi novo izabrane predsjednice obvezuje se da će u prvih 100 dana raditi na pitanjima digitalnog, a zajedno s drugim e, pod povjerenicima i podpredsjednicima komisije pokušati da ću dati e, prijevod, e, prijedlog, zakonodavni prijedlog na tu temu. Jedno od problema su algoritmi. Prvo što nam treba jest dobar e, postupak, dobar algoritam. A drugo je da građani se ne smiju tretirati kao robote, oni to ne žele. Oni žele imati neki ljudski kontakt, a ponekada to e, može i postojati. Nacionalni vlasti koji su zaduženi za to ili suci moraju imati informacije o čemu se zapravo radi. Jer ako nemate prilike shvatiti kako funkcionira neka aplikacija, onda ne možete na ispravan način niti omogućiti zaštitu potrošača. Uvjeren sam da ćemo ovih prvih tjedana imati ogroman posao u tome da ustanovimo koji su najvažniji rizici i kako možemo uspostaviti humani pristup umjetnoj inteligenciji. Do sada su bile donijete neke odluke, međutim potreban nam je zakonski akt. Sada gospođa Bosec, oprostite, gospodin Peters iz Europske pučke stranke. Hvala, ja ću govoriti njemački, e, nizozemski. Da, imam jedno pitanje vezano uz umjetnu inteligenciju. Vi ste već naveli neke informacije i svi smo uvjereni da ona predstavlja ogroman potencijal. Naravno, tu su mnoge prednosti, ali i opasnosti, prije svega kada je riječ o autonomnim vozilima. Moramo imati jamstva kada je o njima riječ, a trenutačno ne postoji zakonska regulativa po tom pitanju. I to, naravno, predstavlja veliku opasnost. Primjerice, mnogi sustavi još nisu regulirani i mnoge države članice trenutačno razvijaju e, vlastite propise, rade na vlastitim propisima, a rekli ste da je vaš zadatak zajedno sa kolegicom Vestager da date konkretne odgovore, ali kako vi e, gledate na vremenski raspored, da li će to biti specifično po sektorima ili horizontalno, kako izgleda konkretni okvir, zatim konkurentnost poduzeća, da li će se ona time e, poboljšati, hoće li imati bolji e, pristup big data, zatim odgovornost i jamstvo u slučaju šteta koje nastaju korištenjem umjetne inteligencije. Dakle, ko ima kontrolu? Hvala, gospodine Peters. Ja sam već e, rekao koji bi trebao biti prvi korak. Dakle, prvo zajedno sa drugim kolegama moramo osmisliti jedan novi okvir koji uzima u obzir razvoj. Dakle, radi se o automatizaciji cijelog društva i moramo naravno imati na umu i etiku. Ja sam naveo nekoliko primjera e, gospođi Melchior i Mislim da nakon što vidimo prvi nacrt će biti jasno da li ćemo imati horizontalni pristup no to će također imati implikacije i na sektorskoj razini. Primjerice promet, zdravstvo, mnoga druga područja gdje će biti potrebno predvidjeti precizne mjere. A vi ste govorili o sveukupnoj problematici, također i o odgovornosti. Naveo bih primjer, primjerice jamstvo kada je riječ o autonomnim vozilima, Možda ćemo ih uskoro vidjeti ovdje u Briselu na ulicama, a tko će onda biti odgovoran vlasnik vozila? Pa on nije ništa učinio. Ili proizvođač vozila, možda on. Ili možda oni koji razvijaju nove aplikacije, nove tehnologije. Moramo razmisliti o tome, o tom razvoju i kako naši zakonski propisi njih pratite razvoj i prati nove proizvode. Dakle, tu se radi o pitanjima odgovornosti i jamstva. Potrebno je provesti detaljnu analizu različitih slučajeva kako bi osigurali da se doista konkretno odredi odgovornost unutar tog lanca. Hvala na vašem odgovoru, no imam još jedno nastavno pitanje. 70% e, dakle 70% e, gospodarske, e, gospodarskih prednosti će do 2030. biti ostvareni u SAD-u. Da li vi pretpostavljate da će biti tako? I zašto tako visok postotak ide u smjeru SAD-a i Kine? Mm, da, načelno se slažem s tom analizom što se tiče prednosti, ali e, moram reći da su nam potrebne inovacije. Dakle, moramo se više usredotočiti na inovacije i e, Europsko e, vijeće je <laughs> još prije 20 godina donijelo odluke koje idu u tom smjeru i sada je već skoro 2020, a još puno toga je pred nama što moramo učiniti. Mi moramo raditi na tome da e, pružimo potporu novoosnovanim poduzećima, startupovima, inovacijama i isto tako moramo e, pri tome imati na umu i temeljna prava, ljudska prava i radi se prije svega i o pojačanoj zaštiti podataka i parlament bi ovdje se trebao angažirati u SAD-u. E, naravno, e, postoje već određeni standardi. Mi bismo trebali ići u tom smjeru i trend se sve više razvija. Možda bismo sada doista trebali razmisliti o suradnji e, kada je riječ o području inovacija i području zaštite temeljnih prava. Thank you very much. Um, the next question. Hvala lijepa. Sada gospođa Wolters. Welkom, meneer Reinders. Um... Hvala i dobrodošli, gospodine Reinders. Imam pitanje za vas o biciklizmu, ali budući da biciklizam nije u vašem portfelju, zapravo se tu isto tako radi u kolektivnim tužbama, a kontekst je taj što smo imali ni skandala u proteklih nekoliko godina, primjerice kod Ryanaira, imali smo Dieselgate imali smo e, lažne implantate za grudi i mi smo iznijeli jedan prijedlog za kolektivne tužbe kako bi e, građani Europske unije zajedno se mogli udužiti i tražiti pravdu. Ali ajmo se sada zatočiti na Dieselgate na koji trenutak. Ja vozim bicikl e, na putu za posao u Europski parlament nekoliko puta tjednom i na semaforu da stojim te udišem ispušne plinove zasigurno velikog broja automobila koji nemaju prave uređaje. Zašto Europska unija smatra da ako netko ima Volkswagen, da onda zajedno sa drugim e, korisnicima Volkswagena može tužiti Volkswagen, ali ako udiše netko svaki dan ispušne plinove iz Volkswagena, onda nema to pravo. Zar nisam i ja isto tako nešto, neko koga se toga tiče, zar ne bi onda i ja sa drugim e, biciklistima trebala imati pravo pristupu e, pravdi? Gospođo Voltes, konkretno da vam kažem, naravno da kao prvo moramo usvojiti novu direktivu, direktivu o udruženim tužbama kako bismo imali te kolektivne tužbe, jer Znate da moramo ostvariti stajalište vijeća ako je moguće u studenome i sad smo dakle na tom prvom koraku i slažem se s vama da to trebamo napraviti, trebamo organizirati taj proces. Naravno, tu su nam potrebni i drugi dionici koji moraju nam moći izdati određene certifikate kako bi se građani mogli onda odužiti. Možemo i sa drugim kolegama komisije raspraviti o tome kako da se organizira jedan sličan takav postupak i za druge svrhe. Ne samo kao potrošač, jer pretpostavljam da niste u jednoj takvoj situaciji kada udišete ispušne plinove potrošač u Briselu, nego da se kaže zašto ne kada dođe do nekog kršenja okolišnih eh, prava, zašto se ne može onda postupiti na sličan način. Opet, ja sam zadužen za zaštitu potrošača i stoga ću pokušati i nadam se da je moguće ostvariti stajalište vijeća što je prije moguće, možda u studenome, što se tiče direktive o udruženim tužbama, da imamo te kolektivne tužbe i ako je to moguće i ako se su zakonavci mogu složiti oko toga, onda je možda moguće i da se to smatra jednim eh, modelom da se građanima daju prava i u nekim drugim situacijama. I tu naravno da sa nekim povjenicima moramo o tome prospraviti koji su zaduženi za ove različite aktivnosti koje ste spomenuli, primjerice za okoliš, da možemo nešto konkretno osmisliti. Ali mi konstantno govorimo da se želimo boriti protiv klimatskih promjena, da želimo da Europa tu postane predvodnik nakon Pariškog sporazuma i tako dalje. I stoga sam siguran da nakon zaštite potrošača da je onda moguće isto tako krenuti na zaštitu građana kada dolazi do stvarnog kršenja njihovih prava, e, primjerice po pitanju okoliša. No opet e, tu ćemo morati raspravljati o tome sa nekim drugim članovima kolegija, a sigurno i sa nekima iz parlamenta. No, ova direktiva o dužnim tužbama, u to sam siguran, šalje već jedan jasan signal da mora biti moguće u nekim slučajevima imati tu kolektivnu e, akciju, a da se to ne ostavi samo za svakog e, potrošača, pojedinačno. Hvala vam na tom odgovoru. Ne znam, trebali <laughs> bi sad biti zabrinuta ili umirena ovo je moguće zato što ste e, rekli neke stvari koje bi mogle biti oprične. Dobro, za sada ću reći da sam onda ohrabljena i mogu li dobiti i od vas e, angažman da ćete kao prvo učiniti sve što je moguće da se taj prijedlog o udruženim tužbama deblokira u vijeću, kako to mislite napraviti i kao drugo možete nam reći da ste opredjeljeni tome da ćete pogledati upravo ono što sam malo da se dakle ta direktiva proširi kako bi drugi građani koji se to tiče ju mogli isto tako iskoristiti. Ispričavam se, ponovit ću, bio sam vrlo jasan. Kao prvo želim da se dogovorimo oko stališta vijeća ako je moguće u studenome. Doista ću iskoristiti sve moguće kontakte da se to postigne, ali znate koje poteškoće s tim uvezi imamo. Može to biti moguće ostvariti u sudovima i onda ići dalje sa tom direktivom. A s druge strane, rekao sam da sam spreman raditi sa drugim pravnicima u komisiji, ali možda i sa parlamentom, da vidimo može li se možda e, to proširiti na kolektivne e, tužbe i u drugim područjima. Dakle, s time sada šaljemo vrlo jasan signal i opet teško je objasniti da želimo biti predvodnici našim područjima e, kao Europska unija, a da onda ne poduzmemo odgovarajuće inicijative. Dakle, budite sigurni da sam spreman raditi na tome i u prvom odgovoru sam to već rekao i sad u ovom drugom odgovoru to još jednom potvrđujem. Hvala vam. Sljedeće pitanje dolazi od e, gospođe Hautale u ime Kluba zastupnika Zelenih. Welcome, Commissioner Dobrodošli, gospodine kandidate za Moje pitanje tiče se jednog važnog aspekta mehanizma za vladavinu prava. Ne samo što se tiče pravosuđa, već i što se tiče civilnog društva. E, I civilno društvo je često napadnuto unutar Europske unije i to upravo i u ovom trenutku. Kako mislite zaštititi civilno društvo i borce za ljudska prava koje se napada? Evo, spomenut ću vam jedan nedavni primjer koji se tiče manjinskih prava i prava LGBT i ljudi. E, tu smo nedavno imali napade e, u Poljskoj. I stoga me zanima kako mislite štititi civilno društvo i njihovo pravo. Hvala vam gospođo Hautala na ovom pitanju. Zato što je to jedna tema gdje se ne radi samo o članku 7. ili o pokretanju postupka u slučaju kršenja europskog zakonodavstva, već je to nešto što se tiče toga kako možemo biti učinkoviti na terenu, kako možemo doista podržati različite aktere na terenu. Mi imamo sposobnost za to, znate da imamo neke programe, primjerice za vrijednosti, a imamo i određene fondove. Vrlo mi je drago što je trenutna komisija odlučila zadržati jednaku razinu financijskih sredstava u višegodišnjem financijskom okviru za to. To je naravno vrlo važna rasprava za oba su i s time onda moguće pružiti podršku različitim akterima u civilnom društvu u obliku financijske pomoći je jedna mogućnost, a e, može se postupiti slično i sa mogućnošću da se osposobe e, određene osobe i da se pruži onda stručnost tim ljudima i sa europske razine, jer mi možemo pružiti i takvu vrstu podrške. Biće vrlo važno usredotočiti se na glavne e, poteškoće. Dakle, postoji poveznica između tog mehanizma koje organiziramo e, za vladavinu prava, da on bude konkretan i e, odabira različitih projekata koje ćemo podržati što se tiče cijelog društva kako bismo pokušali na terenu e, riješiti tu situaciju. I želim reći da sam tijekom mnogo godina bio opredjeljen kao ministar vanjskih poslova u Eh, Belgija, a to sam i danas, da sam se borio za manjine i za eh, LGBTI skupinu. Naravno da je to jedna od eh, radnjivih skupina oko kojih smo zamenuti, ali znate da moramo biti jako konkretni na terenu i da moramo iskoristiti instrumenti koje imamo. Dakle, financijska podrška iz proračuna je u tom smislu vrlo važna i pokušat ću obraniti tu visoku sposobnost koju imamo da se dosta velik broj organizacija na terenu financira. I samo da dodam, ako imamo uvjetovanost u višegodišnjem financijskom organizmu i mehanizmu za vladavnu prava, da onda moramo iskoristiti tu sposobnost da izravno možda financiramo neke organizacije na terenu jer bi bilo šteta da ako dođe do primjerice kršenja vladavine prava da onda se zbog toga više ne mogu sufinancirati te organizacije koje se bave eh, upravo time. Hvala vam eh, gospodine kandidate. U vašim odgovor, u vašem odgovoru na kolegicu Volter ste se osvrnuli na pariški sporazum, a sada se pojavljuju neka nova pitanja što se tiče pristupa pravdi i klimatskim promjenama. na u Europskoj uniji imamo mnogo takozvanih eh, klimatskih slučajeva gdje ne postoji pristup pravdi, gdje se krše prava ljudi koji pokreću te akcije. Dakle, zanima me kada dolazi do ozbiljnog kršena prava ljudi, kada države ne žele se boriti protiv klimatskih promjena. Zanima me je li to nešto što bismo trebali e, promotiti kako da ostvarimo pristup pravdi i tim osobama. Ako preuzimamo neke obveze, onda moramo doista realizirati, uskladiti e, te obveze. To treba morati moći učiniti i parlament e, i nacionalni parlamenti, ali siguran sam da tu dolazi dođenog razvoja, a mora se postići i da dakle građani vide da mi doista ostvarujemo sve obveze koje smo preuzeli iz pačkog sporazuma, ali i iz drugih sporazuma. Ponavljam, u mom portfelju ćemo se baviti e, tom mogućnošću da e, potrošači imaju e, tu opciju udružne tužbe. To je jedan primjer. Zašto ne bismo imali sličan pristup, e, sličnu ideju za građane i na drugim područjima što se tiče različitih vrsta zaštite? Možda bismo trebali imati jamstva da to budu primjerice certificirane organizacije, da su one transparentne po pitanju svog financiranja i da se može tu izbjeći u potpunosti bilo kakav sukob interesa. Jer ne želim da imamo sličnu situaciju po pitanju kolektivnih službi kao u Sjedinjeničkim državama, ali ponavljam da mislim na tome raditi. Hvala vam lijepa. će sljedeće pitanje dolazi od gospodina Lebrotona iz kluba zastupnika IDE. Dobar dan, gospodine Rendese vaš je prioritet da postignete da se vladavina prava poštuje u cijeloj Europskoj uniji i da imate dvije, e, dvije mogućnosti da to postignete. S jedne strane imate periodičnu e, procjenu situacije u svakoj državi članici, što nazivate godišnjim inkluzivnim procesom, što mene dosta zabrinjava i s druge strane imate i financijske sankcije na spolaganju. Zar ne mislite da e, će se svime time previše uplitati u unutarnje funkcioniranje država članica. Zatim, sljedeće pitanje, e, imate jako široku definiciju vladavine prava jer ste u vašem e, pismenom odgovoru e, naveli da to uključuje i borbu za socijalnu pravdu u najširem smislu te riječi. Citiram. Dakle, neće li se to onda možda odnositi samo na Mađarsku i na Poljsku, već istoga na Francusku, primjerice u Francuskoj se dovodi u pitanje socijalna pravda zbog pokreta žutih prsluka. Zatim isto tako hoćete li doista imati Eh, mogućnosti da ostvarite sve vaše politike. Jer s jedne strane imate eh, gospođu Jorovu i još jednog povenika koji imaju zapravo jako slične nadležnosti koji vi što se tiče vrijednosti, a s druge strane i u Belgiji imate trenutno tri dužnosti, ministar eh, vanjskih poslova, ministar financije i još te i zamjenik predsjednika vlade. Dakle, kako mislite, što je dosta jedinstveno zapravo takav slučaj, kako mislite nadići te nedostatke? Da, ima jako malo ovakvih e, nadležnosti kao što je zadnja koju ste naveli što se tiče savjetnika kralja u Europskoj uniji. E, što se tiče situacije po vladanje prava, ono što pokušavamo učiniti putem tog mehanizma je, a sljedeće to je ono što traži parlament e, od listopada 2006. godine, što to, to sam i ja zatražio nekoliko puta već pri vijeću, je da analiziramo situaciju u svim državama članicama na nediskriminatorni način. Vi kažete da idemo tu predaleko. Pa tu postupamo slično kao i u proračunskim pitanjima. Kao što znate, danas imamo analizu, imamo preporuke na temelju kriterija od strane Europske unije i to onda izrađuju vijeće i komisije. Tu vidimo da se tu isto tako na nediskriminatoran način postupa prema državama članicama, a onda se više uzatočimo na određene države ako tamo vidimo da ima problema. Takva je namjer i ovog mehanizma. Dakle, ako sagledamo situaciju po pitanju prava u svim državama članicama, imat ćemo onda preporuke, imat ćemo kritičke točke, Naravno da ćemo pokušati stupiti u dijalog sa državama članicama, ali to ćemo e, napraviti bez diskriminacije i prije svega tu će se raditi o prevenciji. Da, dakle, spriječimo da dođe do situacije gdje bi došlo doista do pravog kršenja vladmine prava. I stoga mislim da bi Eh, europljani trebali eh, pokrenuti tu raspravu kako vide te vrijednosti koje su u samoj srži europskog projekta. Svi danas govore o projektu koji se temelji na vrijednostima i onda mislim da se isplati eh, procijeniti da doista dijelimo te iste vrijednosti, te isti sadržaj i da vidimo jesu li nacionalna ponašanja u skladu sa time što smo rekli da je vladavina prava. Socijalna pravda mislim da je u samoj srži europskog projekta. Za mene je to očigledno da ćemo se baviti time e, kako se to razvija u cijeloj Europskoj uniji. Ono što sam htio, to sam nedavno rekao, je da zajedno na tome radimo. I evo, se gospođu Jurovu, ona će izdati jedno izvješće o povelji o temeljnim pravima. Moja je namjera da sve to u jednom trenutku udružimo i da onda imamo jednu detaljnu raspravu u svim institucijama, da imamo jedan interinstitucijski pristup i u tom smislu će tu parlament imati ravnopravno mjesto. Hvala vam na odgovoru, ali i ja i dalje navodim da vi vršite tri dužnosti i mislim da to doista nije model kojeg bih ja htio za vladavinu prava. Zatim, prije nego što smo imali prekid e, struje, rekli ste da e, ste više za suradnju nego za sankcije, ali onda nakon toga ste se odmah vratili na tu logiku sankcija, ste rekli, a to me jako zabrinjava, da mislite uvesti uvjetovanost što se tiče financijskog okvira i poštivanja vladavine prava, a isto tako ste govorili o nacionalističkoj retorici. Rekli ste da postoje neke nacije koje žele dominirati, a ne surađivati. I ne vidim točno na koju tu državu članicu EU udirate imate jako integracijsku viziju Europske unije, stoga e, ja vam postavljam sljedeće pitanje. Koji je vaš europski model? Želite li federativni model Europske unije i koje mjesto će onda tu imati e, svaka slobodna država? u tom modelu. E, ne, gospodine Lobotone, ako mi ukažete povjerenje, ja naravno mislim prekinuti sa svim tim trima dužnostima koje trenutno imam u Belgiji. A kao drugo, u mom uvodu kada sam govorio o nacijama, onda svi tu mogu jasno identificirati određene države izvan Europske unije koje e, sve više postupaju na unilateralan način i ne, nisu opredjeljeni toliko tom multilateralnom pristupu kojeg mi branimo. To sam htio reći u svom uvodu zato što je Europa jedan primjer, jako razvijen primjer multilateralne suradnje i e, naravno da možemo e, vidjeti kako je tu mjesto određenih država, ali same države su zapravo to odlučile. Želim podsjetiti da se europski projekt razvio na temelju volje e, pojedinih nacija sa željom da se više surađuje. Naravno da svaka država članica ima važnu ulogu što se tiče provođenja politika, to znamo, ali svaki put kada procjenjujemo da e, postoji jedna dodana vrijednost pomoću neke zajedničke aktivnosti, onda se isplati postaviti pitanje ne bismo li možda te odluke trebali donijeti na europskoj razini. To je ta ravnoteža koju moramo postaviti. Samo da dodam da što se tiče prevencije ili sankcija, ako imamo to godišnje izvješće u tom mehanizmu, to je baš zbog toga što želimo e, imati tu logiku prevencija, a ne samo tu logiku sankcija. Naravno da moramo nastaviti sada sa ovim određenim mjerama e, sankcijama, koje smo uveli, ali želimo se više baviti prevencijom. Hvala. Sljedeće pitanje ima gospodin Stankaneli iz e, Kluba zastupnika i a There, there E, grazie, signor Hvala, gospodine povjereniče. E, prema Europskom uredu za intelektualno vlasništvo godišnji gubitak zbog krivotvorenja u velikom broju ključnih ekonomskih e, sektora, uključujući tekstil, prehrambene proizvode, iznose 60 milijardi eura godišnje, a u Italiju, za Italiju se misli da se godišnje zbog krivotvorenja izgubi 10 milijardi eura. Procjena dakle e, tog e, ureda Europske unije je ta da se zbog toga 468 tisuća radnih mjesta u Europi zbog toga ugasilo. A isto tako e, to stvara problem zaštite potrošača kako ćete omogućiti da potrošači budu dobro upoznati sa situacijom kako bi izbjegli kupovanje krivotvorenih e, proizvoda i što ćete napraviti da biste se borili protiv krivotvorenih proizvoda? Hvala za ovo pitanje jer i o tome kakvu ulogu možemo igrati u borbi protiv krivotvorenih proizvoda to je nešto što se odnosi na kazneno pravo. Carinske službe moraju otkriti takvu robu kada ista prelazi granicu. I morat ću surađivati dakle, s podpredsjednikom, izvršnim podpredsjednikom za ekonomiju u tom smislu. Ali već sada tražimo od država članica da primjene sankcije protiv svih onih koji se bave krivotvorinom, a isto tako i piratskim proizvodima. Suradnja među pravosuđima, sustavima EU, dakle Eurojust, pomaže takvu suradnju. Eurojust upravo izrađuje izvješće o najboljoj praksi za borbu protiv takvih vrsta kriminalnih radnji. Što se pak tiče zaštite potrošača, na digitalnim platformama je koji trguju na internetu da učine sve što mogu kako bi se spriječila prodaja e, nezakonitih proizvoda. Čim se to ustanovi? Prema tome treba nešto napraviti. Tu se radi na suradnji pojedinih tijela za zaštitu potrošača. Nadam se da ćemo vam moći pokazati sa statističkim e, podacima, kao što ste ih vi iznijeli, da je potrebno ostvariti jaču koordinaciju. Radimo sa Eurojustom, a isto tako europsko pravo već predviđa i sankcije protiv država. A ono što je u današnje vrijeme najznačajnije jest jačanje suradnje. Hvala lijepa na vašem odgovoru. E, predsjednica von der Leyen je rekla da će insistirati na načelu jedan unutra i jedan van. Dakle, što se tiče vaše nadležnosti, što biste vi predložili? Koji zakon maknuti i koji bi se zakon trebao umjesto toga uvesti kako bi se borilo protiv krivotvorenja i kako bi se zaštitila mala i srednja poduzeća koje bi mogli za naše gospodarstvo učiniti jako, jako puno i to na razini cijele Europe. Hvala lijepa. Najprije ću vam priznati da nisam napravio popis zakona koje treba izbaciti i koje treba uvesti. Mislim da sam to rekao i u mom uvodnom izlaganju i mojim pisanim odgovorima. Iznad svega radit ćemo na tome da revidiramo određen broj direktiva. A što se tiče malih i srednjih poduzeća, tu mislim da se treba nastaviti s naporima kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i slične vrste blokada i prepreka koje se javljaju za mala i srednja poduzeća koje za razliku od velikih poduzeća i multinacionalnih skupina imaju e, određen broj stvari na raspolaganju. Vezano za glavnu uredbu za zaštitu podataka, tu se vidi da za mala i srednja poduzeća već postoje pojednostavljeni mehanizmi. Dakle, Radit ću u tom duhu da se izbjegnu neke e, bespotrebne vrste ugovora za mala i srednja poduzeća, naročito za nova poduzeća za start-up. Prije nego što predam riječ gospodinu Arimonu, htjela bih ga samo uspomenuti na činjenicu da lagano kasnimo i za slučaj da možete biti nešto kraći, e, bilo bi jako dobro. Gospodine Arimon, izvolite. Dobar dan, gospodine i ja ću <clears throat> govoriti mojim eh, materijnim jezikom, a to je njemački. Gospodine Reinders, vi sigurno ste upoznati s uredbom o putnicima u zračnom prometu i također eh, ta uredba se odnosi na mnoge potrošače u Europi. Ona se vrlo jednostavno tumači zato što je svih 28 država članicama jednaka i e, mislim da bi to trebalo proširiti i na druga područja i trebali bi se dogovoriti oko jednog vremenskog roka kako bi izbjegli situaciju e, pravno nejasnih situacija. Dakle, e, radi se i o velikim koncernima, o velikim poduzećima i pri tome moramo svuda jednako provoditi e, zakone kada je riječ o unutarnjem tržištu. Da li vi mislite da bi pravila koje se odnose na unutarnje tržišta, odnosno zakone, zakonske propise trebali svuda isto provoditi, e, dakle uskladiti ih u interesu zaštite potrošača? Puno hvala. doit être celui-là. Upravo to mora biti cilj. Moj odgovor je potvrdan. Da, trebamo se opredijeliti za mehanizme jamstva vis-a-vis potrošača koji se obraćaju eh, <clears throat> različitim državama članicama i određen broj domena trebali bismo u pravilu postići maksimalnu razinu zaštite potrošača i uskladiti je. I to se vidi u najnovim tekstovima eh, o <clears throat> maksimalnom usklađivanju. Svejedno, u nekim slučajevima treba postupiti pojedinačno. U primjeru koji vi dajete treba omogućiti određenom broj država članica <clears throat> da naprave više po pitanju zaštitnih mjera, naročito kad se radi o ranjivim potrošačima. Ali ja ću ovo pitanje o e, zrakoplovnim tvrtkama E, sada, dakle, iskoristno priliku kažem nešto da smo nedavno svjedočili propasti jedne agencije, <clears throat> putničke agencije, gdje se stvari rješavaju prilično dobro s obzirom na ogroman broj 600.000 putnika. Međutim, kada se radi o avionskim e, kompanijama koje propadnu, nemamo iste vrste mehanizama i trebalo bi dakle zajamčiti ista prava i maksimalno ih usklaziti za putnike u zračnom prometu. Kako bismo e, izbjegli ono što se dogodilo za slučaj da neka takva tvrtka ode po stečaj. A vidjeli smo sada da je to drugčije riječeno i da e, kod ove velike e, putničke agencije Thomas Cook ali e, moramo dakle pažljivo uzeti u obzir određene situacije e, u svim slučajevima, naročito kada se radi o ranjivim e, vrstama potrošača. Hvala vam na odgovor. Ja bih išao još jedan korak dalje pa bih vas upitao da li biste bili spremni na provedbu provjere svih propisa u korist potrošača i koje bismo već mogli uskladiti. Dakle, da napravimo screening svih zakonskih propisa koje imamo i kako bismo ih potom uskladili. A drugo pitanje, vi ste odgovorni i za strategiju za mala i srednja poduzeća, odnosno za razvoj takve strategije i rekli ste prethodnom na prethodno pitanje ste rekli e, da planirate konkretne mjere i da ste uvjereni da ova mala poduzeća koja čine oko 80% radnih e, mjesta u Europskoj uniji da e, se njima poslovanje može puno olakšati. A što vi kanite učiniti kako biste takvim manjim poduzećima olakšali život? répondre aux deux questions. La première... na pitanja. Da, naravno, moramo moći napraviti takvu procjenu, a kao odgovor na vaše prvo pitanje rekao sam da e, uvijek trebamo smjeriti smjeriti ka toj maksimalnom usklaživanju zaštiti potrošača. A u nekim slučajevima će evaluacija pokazati da državama članica moramo ostaviti određenu maržnu ako žele ići i dalje od toga. Dakle, vrlo je važno ustanoviti neke konkretne stvari. Općenito uzevši, govorio sam o uredbi o zaštiti podataka, ali imamo sve više i više propisa koje će se donositi vezano za digitalnu sferu, a malim i srednjim poduzećima moramo omogućiti da nađu svoje mjesto na takvom tržištu, a da ne moraju nužno biti podvrgnutim svim zahtjevima za velika poduzeća. I moramo pažljivo mm, njih uzeti u obzir kada budemo radili na čitavom nizu pitanja i zakonskih propisa vezanih za umjetnu inteligenciju. A sada i riječ ima gospođa Čandor iz Kluba Hvala, gospođo predsjedavajuća. I sami ste rekli da se svijet radikalno promijenio i sve više kriminala koji je globaliziran i e, povjerenica za, imenovana povjerenica za unutarnja pitanja je rekla da moramo se suočiti sa izazovima i prijetnjama i više nego ikada ovisimo o tome da smo učinkoviti, prije svega kada je riječ o međusobnom priznavanju e, sudskih presuda. Moramo svoje pravosudne sustave ojačati, isto kao i demokratsku državu. Govorili ste o kvantiteti, a ja govorim o kvaliteti. E, ne smijemo najveća e, kaznena dijela ostaviti nekažnjena i moramo zaštititi e, najviše, najveće dobro, a to je vladavina prava. I ako mi želimo dobro surađivati, e, da li onda tu mislite i na poboljšanje europskog uhidbenog naloga? Euh, Hvala vam što ste sada ponovno spomenuli europski uhidbeni nalog. Trebamo ojačati dakle, pravosudnu suradnju i radimo e, na različitim područjima financijski interesi primjerice gdje ćemo kada e, se dovrši e, projekt Europskog javnog tužiteljstva imati upravo nešto gdje ćemo moći surađivati. Europski uhidbeni nalog je uspješnica posljednjih godina u Europi jer 50%, gotovo 50% eh, je eh, osoba eh, uhičena na temelju toga, a osim toga imamo i puno kraće rokove. Od jedne godine smo prešli na 16 dana. U smjernicama koje dajemo državama gdje postoji dakle mogućnost ravnoteže učinkovitosti e, kaznenog gonjenja koji puta za vrlo teška kaznena djela dakle, s jedne strane i s druge strane prava obrane. Mi procjenjujemo situaciju i mislim da prilikom procjene situacije moramo provjeriti da sve države članice na ispravan način e, provode europske odredbe i to je test učinkovitosti tog mehanizma. I za slučaj da ne bi bilo lako, e, da, da, da one ne bi tako postupali, trebalo bi pokrenuti postupak e, <clears throat> kršenja za e, te europske države. A isto tako, ako bude potrebno, predložiti reviziju uhidbenog naloga. U takvom slučaju bit će mi naravno potrebna e, potpora većine Europskog parlamenta. Ali da, želim još postati učinkovitiji u borbi protiv nekih kaznenih dijela. Teške prirode. Puno hvala gospodine Reinders na vašem angažmanu kada je riječ o pojedinačnim poboljšanjima u provedbi ovih mjera. svakom slučaju možete računati na nas. Zatim, e, vi ste u svojim usmenim odgovorima, pisanim odgovorima e, obvezali da ćete direktive provoditi kada se govori o minimalnim normama za zaštitu žrtava. To je minimalni standard kada govorimo o ljudima koji su bili izloženi traumi i tu se navodi pravo na pristup postupku, zatim odšteta. To su bile lijepe riječi, no Europski parlament je konstatirao da države članice nisu ispunile svoje obveze. To smo ustvrdili 2018. godine. Jean-Claude Juncker, koji je 2017 e, proveo vrlo važnu studiju kako bi utvrdio koji su deficiti, kako bi pomogao žrtvu žrtvama teških kaznenih dijela. Dakle, nama je potreban jedan e, povjerenik koji je e, ljutit i koji se angažira. Hoćete li vi biti takav povjerenik? Dijelim vaše mišljenje o dvije stvari koje ste rekli. Prvo, trebamo provjeriti da li se zaista ono na što smo se obvezali provodi i da li mehanizmi koji su uspostavljeni funkcioniraju i to je i napravljeno po pitanju terorizma i žrtava terorizma. U Briselu, kao nažalost i u velikom broju drugih europskih gradova i gradova u svijetu, grad je bio pogođen terorizmom i bilo je mnogo žrtava. Ali moja druga primjedba ovako što ne treba se samo odnositi sa žrtve terorizma. E, dosta toga je e, organizirano, ali moramo informirati žrtve svih kaznenih dijela o, njihovim pravima. Sad imamo projekt za žrtve terorizma, ali trebalo bismo to proširiti na sve e, vrste žrtava i ojačati prava žrtava. Hvala. Sljedeće pitanje e, će postaviti gospođa Videkem iz e, nezovisnih. Hvala e, jako. Mi se svidjela otvorenost i iskrenost gospodina Rendersa po pitanju različitih tužbi protiv njega. Gospođa van der Leyen je rekla da što se tiče ponašanja povjerenika i njihovog moralno lika, ne smije biti niti malo sumnje u njihovu ispravnost. Jeste li razmotrili mogućnost da dok se to pitanje ne sredi, da se povučete? To je moje pitanje. Hvala na ovom pitanju. Ali kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, budući da je tužiteljstvo reklo E, da nema pokretanja postupka. Ja se jednostavno želim obraniti, ja sam to rekao u mojim prvim izjavama i e, to sam i rekao, ali rekli se da su se sada pojavili novi navodi. Mogu li vas sada pitati, na stotine tisuća nedušnih građana diljem Europske unije su iz e, zlobnih i drugih razloga optuženi da su nešto krivo napravili. Morali su otići s posla, imali su puno problema i pate zbog te situacije. Kako mislite da oni gledaju kada na čelu tog velikog bloha kao što je Evropske unije se nalaze ljudi e, koji kažu da su oni nevini dok se ne dokaže da su krivi. To je jedna strana medalje, ali druga je da se e, pravda treba primjenjivati i na jednaki način za sve. Da, za sve druge i za mene. I e, se mora isto tako primjenjivati. A oni ljudi koji su e, tako postupili prema meni, rečeno im je od strane tužiteljstva i da nema navoda protiv mene, a sad samo javljaju se s novim navodima i mogu tako raditi dalje. Gospođa iz sid hvala. Ako vas se potvrdi, onda će jedno od vaših prvih zadataka biti da se prava u digitalnom dobu zaštite temeljna prava. Vi ste se djelomično već bavili tom temom, međutim htjela bih vas zamoliti da malo više to razradite i da nam kažete kako ćete zajamčiti zaštitu privatnosti i osobnih podataka i načelo nediskriminacije prilikom pokupljanja podataka okupljanja tih podataka. E, već smo vidjeli da postoje algoritmi kojim se e, ulazi u privatnost ljudi i prave nese nekakve predviđanja. I da li se to ikada koristi za provođenje javnog reda i mira i isto tako kako možete osigurati razmjernu primjenu toga i kako se to neće krivo koristiti. I sada molim sa da ili ne. Kako ćete e, moći osigurati da se po kad se radi o provođenju javnog reda i mira, poštuju temeljna prava. Hoćete to napraviti. što se drugog pitanja tiče, da, ja sam to već rekao i danas i sasvim sigurno, ako taj portfelj dobijem, Prvi zadatak će mi biti da branim temeljna prava. Ponavljam, i kad se radi o umjetnoj inteligenciji, e, moramo e, se zalagati za inovaciju i razvoj u Europskoj uniji. Međutim, dodana vrijednost Europske unije bit će upravo u tome da će to učiniti tako što će jasno zaštititi privatnost, podatke i temeljna prava. Na koji način? Rekao sam da ćemo pokušati izraditi novo horizontalne, nove horizontalne zakone o umjetnoj inteligenciji. Također e, tražimo i više informacija o umjetnoj inteligenciji. Spomenuli smo ovdje neke aplikacije i zaista moramo tražiti da se kad se počne izrađivati takav jedan kompjuterski program, takva jedna aplikacija, od samog početka ugradi poštivanje privatnosti i zaštita prava. Sve nacionalne vlasti i sudstvo bi trebaju moći to kontrolirati i provjeravati. A mi moramo pomoći nacionalnim vlastima da naprave nadzor, kontrolu i da dobiju informacije. Biće to dio novih zakona ali kao što sam već rekao, radit ćemo po sektorima zato što postoje određene poteškoće u prometu ili pak u zdravstvu i tako dalje. Ali moramo početi od svega toga ako želimo zaštititi privatnost i želimo izbjeći diskriminaciju kad se radi o umjetnoj inteligenciji te sve aspekte treba ugraditi u aplikaciji od trenutka njihove izrade. Hvala gospodine Renders. S obzirom da imate ogromno iskustvo po pitanju vanjskih poslova i rekli ste da želite e, jaku ulogu u vanjskoj dimenziji zaštite podataka, Htjela bih vas pitati kako ćete konkretno promicati europski model koji se regulira u uredbi o zaštiti podataka i što ćete napraviti kako međunarodni pregovori, naročito s SAD-om, neće e, predstavljati problem i koji gdje će se moći izaći pred sudove. I zadnje pitanje, možete li potvrditi da ćete u odnosu na Europsku komisiju se postaviti tako da se sva ljudska prava e, u tom smislu poštuju. Evo i opet i što se tiče vašeg zadnjeg pitanja, zasigurno da, tu je moj odgovor vrlo jasan. Što se tiče e, mogućnosti da promičemo standarde, to sam rekao i za druge teme, ako želimo objasniti da imamo tu sposobnost da recimo sustav razvoja promičemo da se želimo boriti protiv klimatskih promjena, ako kažemo da želimo zaštititi temeljna prava, ljudska prava, onda to trebamo činiti ne samo unutar Europske unije, već isto tako i u svim raspravama sa drugim partnerima. Spomenuli ste Sjedinamečke države. Da budem jasan. Ja sam izvjeto otvoren i spreman sam sjesti i raspraviti primjerica o tome kako možemo izraditi zajednički pristup i jednu internu viziju unutar Europske unije. To trebamo napraviti prije nego što se upustimo u bilo kakve rasprave sa semičkim državama. Naravno da ne mislim završiti s pregovorima sa SAD-om prije, nego što imamo sporazum unutar Europske unije. Konkretno rečeno to moramo učiniti jer ako to ne učinimo onda ćemo imati utjecaj izvana. Primjerice u semičkim imamo zakon eh, takozvani zakon Cloud Act koji se sada već počne primjenjivati. Stoga moramo što prije djelovati kako bismo imali i utjecaj, e, naš utjecaj izvan EU, a ne samo da primamo tuđi utjecaj izvana. Hvala. Gospod Melo iz EPP-a ima sljedeći mogućnost postaviti pitanje. Gospodine Reinderse, gospođa Lara Kovece će biti novi javni tužitelj u EPPO-u. Mislite li poduzeti daljnje korake kako bi se osnažio ured javnog tužitelja tijekom vašeg mandata? Mislite li da je komisija napravila sve što je mogla kako bi ured Europskog javnog tužitelja e, bio funkcionalan do 2020. godine prije svega što se tiče praćenja provedbe direktive PIF? E, koja je materijalni temelj i za ured e, javnog tužitelja i za to da se ljudski resursi ustupe tom uredu pravovremeno. Kako vi gledate na to što se neki misle pridružiti e PPO-u, jer znamo da neke države trenutno ne žele sudjelovati u tome i situacija bi se nam mogla pogoršati. Drugo pitanje što se tiče korupcije, slažete li se da se prodaju putovnice sa europskim državljanstvom, primjerice to se događa na Malti, a da su to građani koji nemaju nikakve veze sa Europskom unijom niti sa državama članicama, da je to jako veliki rizik, posebice što se tiče sigurnosti, pranja novca, <clears throat> korupcije i eh, izbjegavanja plaćanja poreza. I na posljedku, što se tiče kaznenih eh, navoda rado bismo čuli nešto o tome još više od vas jer je to za nas važno. Hvala vam kao prvo da ponovim što se tiče EPPO-a da je naša prva zadaća ta da uspostavimo taj ured prije kraja sljedeće godine. Ja sam već kontaktirao sa privremenom javnim tužiteljem da vidim koliko ćemo aktivnosti poduzeti. Imamo čitav niz aktivnosti u vezi idućih nekoliko tjedana mjeseci sa novim javnim tužiteljem, sa gospođom Kovezi sam već stupio u kontakt jer sam sigurna da ćemo zajedno srađivati. Na čemu? Kao prvo trebamo imati kolegi tužitelja, dakle država članica to treba organizirati. Kao drugo, moramo više pritiska staviti kako bismo li pravili provedbu direktive PIF, zato što će bez toga biti vrlo teško novom javnom europskom tužitelju raditi na tome da se poboljša situacija u Uniji. I zatim isto tako bit će vrlo važno da se dovoljno resursa, dovoljno ljudskih ali i financijskih resursa ustupi e, uredu. I ja ću se pominuti da se to može ostvariti unutar novog VFO-a. Trenutna komisija čini se ima takav jedan prijedlog sa određenim financijskim sredstvima, ali mi ćemo se pominuti da se to doista može provesti. I naravno da bi bilo korisno da se još ide i nadalje od toga. Što se tiče terorizma, možda je dobro imati neke prekogranične za neke prekogranične turističke aktivnosti mogućnost za europskog javnog tužitelja da radi i primjerice na tome. Dosta sam siguran da imamo dovoljno kapaciteta za to. Što se tiče ovog drugog pitanja, putovnica. Tu se nekim državljanima iz trećih država olakšava dolazak u Europsku uniju, prvo sa vizama i ne bismo trebali dopustiti da se tržište za europsko državstvo stvori. Naravno da e, onda ti ljudi s takvim putovnicama mogu primjerice putovati, mogu glasati za Europski parlament mi smo htjeli uspostaviti jednu skupinu slučaka da dobijemo više informacije o tome. Moram reći da je vrlo teško dobiti konkretne činjenice i konkretne brojke. Možda bismo trebali e, povećati pritisak da provedemo jednu istragu, da vidimo koji je broj takvih putovnica, tko je uspio dobiti takvu putovnicu i pod kojim uvjetima, jer kao što ste spomenuli ima nekoliko rizika tu pranje novca i tako dalje i mnogi drugi rizici. Ja sam spreman to istražiti zato što moramo zaštititi e, pojam europskog građanstva. To je jedan važan e, dio i naših vrijednosti i mislim da tu ne možemo imati e, jedno otvoreno tržište za takve stvari, tu postoje određena ograničenja. Poštivanje vladavine prava je jedan od specifičnih e, nadležnosti u vašem portfelju. Treba nam jasno opredjenje s vaše strane da mislite osnažiti sve mehanizme za pravosudnu suradnju, prije svega Europski uhidbeni nalog. Ali isto tako je važno i e, ustavnom podatku svim državama članicama e, pružiti podršku. Što se tiče nezakonitog glasanja u Kataloniji prije dvije godine je Europska komisija to jasno izrazila i rekla je da, je, da države članice imaju pravo e, da se njihov e, ustav e, primjenjuje. Hoćete li vi tako postupiti kao e, budući pomenik za pravosuđe? I na posljedku, na temelju onog što smo do sad čuli od vas, svačamo li vas dobro da, da ste za to da se E, gospodin Šinas postavi, kao što je gospođa Leyen predložila, za pomenika koji bi trebalo zaštititi naš europski način života. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja se slažem s time da trebamo obraniti europski način života. U mom portfelju je to članak dva ugovora. To je vrlo jasno. To je način e, na koji mi želimo živjeti u Europi. Dakle, članak drugi, da zaštitamo sve vrijednosti koje imamo, temeljna prava i sve druge elemente zasigurno ću morati raditi na tome, morat ću zaštititi na taj način upravo europski način života zbog toga što imamo članak drugi ugovorima. A još jedan danji element je naravno taj da ću zauzeti jednak stav kao i trenutna komisija. Dakle, moramo u potpunosti poštivati e, ustavni poredak u državama članicama. Ja sam to i kao ministar u Belgiji rekao vezano uz tu tešku situaciju u kojoj smo E, koje smo bili svjedoci. Trebamo imati pravila, e, naravno u svakoj državi postoji pravila da se promijeni e, ustavni poredak koje one mogu iskoristiti, ali dakle držim se dalje tog istog stava. Što je europskog uhidbenog naloga, tu trenutno vršimo procjenu. Ako treba revidirati taj prijedlog, to ćemo učiniti. Ako treba um, pokrenuti neki postupak slučajnog rješenja, onda ćemo i to napraviti. Hvala. Sljedeće pitanje je gospođa Cornelia Ernst iz Kluba zastupnika GUE. Thank you very much. My, uh, is... Hvala vam lijepa. Moje pitanje tiče se zviždača, gospodine Renese. U zadnjoj komunikaciji komisije iz srpnja 2019. godine se sloboda medija navodi kao područje koje će Europska komisija procijeniti što se tiče poštivanja vladavine prava. Mi svačamo da postoji ta mogućnost da se javno objave materijali te neke informacije vezane uz slobodu medija i očekujemo da će pravnik koji se bavi vladavinom prava to staviti kao jedan od svojih prioriteta. No ovo ljeto smo u belgijskom tisku pročitali da ste vi osobno predložili da se usvoji jedan amandman s kojim bi se onda kažnjavalo širenje povjerljivih informacija i to sa kaznom od tri godine zatvora ili tisuća eura novčane kazne. Između ostalog, spomenuli ste isto tako su neki od vas tražili da to izmijenite kao prijedlog zato što postoji e, određen e, rizik. Mene zanima koji je trenutno status tog prijedloga, koje je vaše stajalište i što vi mislite poduzeti po tom pitanju kao povjerenik. Hvala, tu imamo dva različita elementa. Na nacionalnoj razini smo se konzultirali s različitim tijelima prema različitim postupcima koje imamo u Belgiji, ja sam rekao da ćemo svakako e, te odredbe usuglasiti e, sa prijedlozima tih konzultativnih savjetodavnih tijela, ne samo što se tiče pravne situacije, već isto tako i što se tiče mišljenja udruge novinara. Ja sam e, uvjerio te novinarske udruge da mi ne želimo ograničiti objavljivanje nekih informacija. Radi se o ljudima koji imaju pristup informacijama. Ne radi se o novinarima, tu ne želimo imati nikakva ograničenja što se tiče slobode tiska. U tom kontekstu to nije bio glavni cilj novog zakona. Kao povjerenik ja se želim pominuti naravno da je moguće provesti novu direktivu o zaštiti zviždača, a prvi element je taj da provjerimo u svim državama članicama postoje li nacionalni zakonodavni akti koji, kojima se taj postupak može organizirati. To je vrlo važno. Moramo od nacionalnih tijela tražiti da provjere koliko su informacije zviždača pouzdane. Tu se, ih se treba zaštititi, a možda ih se treba zaštititi još i više što se tiče psihološkog praćenja tih osoba. Kao pomenik, ja želim raditi na tome, želim se pobrinuti da možemo doista ostvariti pravu zaštitu zviždača. Znate da imamo neke zaštitne mjere, isto tako kako bismo zaštitili pravo građana da svi mogu biti u domom položaju da iskoriste svoje pravo, imamo neke zaštitne mjere kako bismo se isto tako pominuli da su e, te osobe doista pravi zviždači ali e, opet ja ću se baviti provedbom konkretne direktive i vidjet ću postoje neki novi elementi s kojima možemo ostvariti još i bolju e, zaštitu e, nego do sada za zviždače. Right. Jesam je dobro shvatila da mislite dakle promijeniti svoje stajalište o onom prijedlogu od ovog ljeta i da mislite povući taj prijedlog u Belgiji. Jesam li to dobro shvatila? I kao drugo, koje koje ideje vi imate za zaštitu zviždača na europskoj razini? Euh, možda ću ponoviti na francuskom, možda nisam na engleskom dovoljno to uspio izraziti na jasan način. Dakle, imali smo i novinarske udruge koje smo kontaktirali, imali smo i Vijeće Europe s kojom smo surađivali, rekli smo da će se e, tekst usvojiti u onom obliku kako je to državno vijeće predložilo i kako, je to, kako su to predložile novinarske udruge. Nije se nikad radilo o zatvorskim kaznama, da to preciziram. Dakle, radilo se o tome u kojim slučajevima se osjetljive informacije ne mogu e, proširiti od strane ljudi koji imaju pristup informacijama. Naravno da se tu ne radi o novinarima. Što se tiče samih zviždača, Mislim da se ne samo treba raditi na primjeni te direktive u svim državama članicama, već je svakako moguće i o tome bih htio raspraviti sa državama članicama da su svoje neke dodatne mjere za e, pružanje podrške. Tu se može raditi o financijskoj podršci, pravnoj podršci, može čak i o psihološkoj podršci tim osobama. I što se tiče tih različitih elemenata, ja ću vidjeti hoće li, e, žele li države članice ići dalje s tim predlogom i je li potrebno ići dalje i na europskoj razini. Hvala. Hvala. Sljedeće pitanje će postaviti gospođa Borzan iz eh, Socijaldemokrata. Thank you, Madam Chair. As a general, eh, Hvala vam, gospođo predsjednice. to jedna primjedba iz odbora IMKO. Ja sam razočarana s time eh, što u vašem mandatnom pismu se skoro i ne govori o zaštiti potrošača. Vjerujem da ćete se pobrinuti da zaštita potrošača bude važna stavka u europskim politikama da se to uzima u obzir na jedan horizontalan način. Stoga moje pitanje je sljedeće. Parlament je tražio o e, dizajnu proizvoda koji će biti više okološki prijateljski ustrojen. Mi smo tražili minimalni životni vijek proizvoda kao i to da se zabrane određene proizvode kako bi imali što održiviju potrošnju i cirkularnu ekonomiju. Stoga bi proizvođači trebali biti odgovorni za životni vijek e, proizvoda koje e, proizvode. Koje vi korake stoga mislite poduzeti kako bismo išli ka jednoj održivoj potrošnji i slažete li se da nam je potreban zakonovni okvir o održivoj e, potrošnji što e, uključuje i pravila o odgovornosti proizvođača. Hvala vam. Kao prvo ponavljam i to sam već rekao u uvodnim e, primjedbama da je vrlo važno koristiti e, to pitanje zaštite potrošača da se organizira jedno održivije gospodarstvo i stoga sam u potpunosti opredjeljeni vezano uz ciljeve dužog razvoja na razini Ujedinjenih naroda moramo to biti doista vrlo aktivni. U prvih sto dana mandata ćemo vidjeti je li moguće više raditi na toj strani e, ponude i je li moguće da e, potrošači e, aktivnije sudjeluju u tom prijelazu ka zelenijom gospodarstvu. Vjerujem da ćemo morati naravno tu dati njima izbor, izbor da imaju više proizvoda, ali to nije dovoljno. Vi ste isto tako spomenuli dakle, preuranjeno zastarijevanje proizvoda. Znam da u ovom domu je bilo mnogo rasprava o tome. Mislim da trebamo ići još i sada korak dalje. Nisu dovoljne dobrovoljne mjere, možda bismo trebali imati i zakonodavne mjere kako bismo poboljšali situaciju poput te sposobnosti da raspravimo i o trajanju proizvoda, da možemo od poduzeća zatražiti da nam pruže informacije o tome koliki je rok trajanja tog proizvoda, koliko se on može e, reparirati i da onda s time možemo svim potrošačima ustupiti dobre informacije o proizvodima. Naravno što se tiče odgovornosti, ste svojnili to, to je doista vrlo važna stvar. Želimo imati dakle te informacije o e, trajanju proizvoda i tu će biti onda u to ugrađena i odgovornost proizvođača i možda i e, lanca dobave zato što svi akteri u lancu dobave moraju također onda sudovati u e, tome da imamo određeno trajanje proizvoda i mislim da bismo trebali imati prave informacije, a ne krive, lažne informacije koje se kad kad daju potrošačima. U redu, hvala, čula sam vaš uvodni govor, ali doista bi bilo draže da ste to stavili napismeno. Samo još jedna stvar, nedavno smo čuli neke vijesti da je došlo do e, velikog porasta u izravnom uvozu iz trećih država. Za male električne e, uređaje imamo tu vrijednost od, na milijarde eura koje dolaze na tržište Europske unije, a kada se kratko baci pogled na te proizvode, vidi se da oni nisu uvijek sigurni za korištenje za potrošače Europske unije. Dakle, kako se mislite pominuti da se i dalje zaštite europski potrošači od proizvoda koji nisu u skladu sa našim eh, pravilima. Isto tako, kako neće doći do smanjenja općenite razine zaštite e, potrošača Europske unije zbog e, dolaska takvih e, proizvoda na tržište. Evo manje od minute. Čestitam vam na tome. Ne samo da kažem nekoliko načina da to postignemo. Jedan sam spomenuo to je e-trgovina, možemo tu surađivati s platformama i zatražiti od platformi da sudjeluju u jednom takvom socijalnom procesu. Ne samo što kada se radi o nezakonitim proizvodima koje smo spomenuli, već isto tako i o proizvodima koji za sobom e, dovode određene rizike. Moramo testirati te proizvode i ako vidimo da postoje neki rizik, onda e, trebamo digitalne platforme tražiti da e, ne proizvode takve proizvode. Još jedan primjer s Kinom recimo. Biće vrlo važno objasniti drugima da na europsko tržište trebaju stići samo sigurni proizvodi. Što se tiče evolucije digitalnog svijeta, što se tiče umjetne inteligencije, možda moramo vidjeti je li potrebno promijeniti one općenite zaštitne mjere koje imamo u našoj direktivi. Možda bi to bilo korisno. Ali od svih tih mogućih vrsti djelovanja. Moramo vidjeti kako možemo doista bolje kontrolirati sve proizvode koji stižu na unutarnje tržište što se tiče njihove sigurnosti. Ako tu postoji bilo kakav rizik, i to sam rekao u ovim primjedbama, onda moramo djelovati. Možda je to najbolji način na koji možemo onda revidirati direktivu o sigurnosti proizvoda. Dakle, ne samo da imamo one općenite zaštitne mjere, nego da možda imamo i zaštitne mjere po pojedinim sektorima, jer tu možda postoji potreba za nekim specifičnim zaštitnim mjerima. Hvala. Hvala, David Cormand iz Zelenih je sljedeći. Hvala lijepa. Evo tu sam. E, čuo sam odgovor koji ste dali kolegici e, i hvala njoj na postavljenom pitanju o odgovornoj potrošnji, ali nismo u potpunosti zadovoljni vašim odgovorom. Govorite o tome da treba potrošač biti odgovoran, postati odgovoran. A kad ćemo tražiti da proizvođači budu odgovorni? Mi smo zakonodavci i nismo tu da bismo davali dobre savjete potrošačima, već smo tu da donosimo zakone. A sve što je vezano za programiranu zastavu proizvoda, moramo imati pravila koje će tražiti od proizvođača da se e, svi proizvodi mogu popraviti i da rade konkretno gledano da, da proizvodi budu održivi isto tako da se na kraju ciklusa životnog ciklusa proizvoda on može E, na uredan način odložiti. Da li vi smatrate nešto napraviti po pitanju garancije koje su otprilike dvije godine, a isto tako što ćete donijeti neke zakone kako biste zabranili e, programiranu zastaru i što ćete napraviti sa onima koji otkriju da njihovo poduzeće predviđa e, programiranu zastaru proizvoda? Hvala na ovom pitanju. Da, apsolutno se zalažem za održiv razvoj i za održivost proizvoda. E, moramo informirati potrošače. Poduzeća su ta koja moraju obavijestiti potrošače o tome koliko će neki proizvod e, kojemu je vijek trajanja, kako ga se može popraviti i tako dalje. A što se tiče popravaka i popravljanja, E, proizvod mora biti popravljiv i to ne samo od strane tog poduzeća kako je proizveo, već i od trećih strana. Ako želimo dati sve informacije, onda moramo naravno obvezati proizvođače e, da e, se tako ponašaju i da pružaju te informacije. Što se tiče garancija, Moramo vidjeti da li ćemo tražiti obvezu trajanja, jer naravno da treba imati garanciju koja bi trebalo biti 5 godina ili 10 godina, ne znam. To su možda etape koje će biti teško preći. A što se tiče programirane zastare, ako je tomu tako, onda to zaista može biti kazneno dijelo i vlasti moraju to moći sankcionirati. Nezamislivo je da se ta logika programiranja zastare ugrađuju u proizvode. To je jednostavno logika koju ne možemo dopustiti. A kada se obavještavaju potrošači, proizvođači moraju i obavještavati, informirati dakle, potrošače i isto tako gledati na to da e, proizvod bude trajan, a programirana e, zastara je nešto e, što zapravo znači predvidjeti koliko će neki proizvod trajati. A moramo svakako raditi na ovim pitanjima i informirati i insistirati na nekim stvarima kod proizvođača. Vraćam se na pitanje zvižaša koja je postavila gospođa Ernst nisam e, dobro shvatio e, vaš odgovor. Kao da je predavnom e, doktor Didje i gospodin Renders. Dakle, zanima me što zaista namjeravate napraviti kako biste ojačali prava i zaštitu zviždača na europskoj razini. Jer kao što znate, zviždači su prvi ti koji mogu pomoći u borbi protiv lobiranja na koji način tim junacima modernih vremena možemo pružiti zaštitu. Što se tiče Belgije, mi smo naše e, tekstove, zakonske tekstove prilagodili prema zahtjevama novinara i drugih e, e, udruga u našoj zemlji. I dakle, konsultirali smo se s udrugama novinara. Drugo, E, vaše pitanje u europskoj razini. Uvjeravam vas, bez obzira na moje osobno iskustvo i situacije, namjeravam zajamčiti zaštitu zviždača. Da se direktiva uspostavi i da se putem jedne direktive ti ljudi zaštite. To je nešto gdje, e, što moramo ostvariti i ako se nešto ne poštuje, onda treba čak ići i do postupka kršenja. Ali imamo sada što se e, zviždača tiče puno signala koji nam ukazuju na to da nešto trebamo napraviti na europskoj razini. I e, što se tiče zviždača, u direktivi postoje i zaštitne klauzule. Ako smo oni koji se zalažemo za temeljna prava, trebamo se također zalagati i za ovakve zaštitne mehanizme. Hvala lijepa. E, kasnimo, pa bih zamolila ako možete e, što kraće postaviti vaša pitanja, a sada predstavnica kluba Rinju. Hvala gospodine Reinders ste danas ovdje Hvala na pitanju. Ja sam već e, naveo neke elemente vezano uz ovu temu, dakle temu startupova i mogu vam reći da se radi o novom fenomenu. Dakle, mi imamo sve, tako reći, digitalni pristup u gospodarstvu i takav pristup nam nudi mnoge mogućnosti kako bi zaštitili svoje startupove. Isto tako želim e, uputiti i na e, trgovačko pravo, na digitalizaciju. No prije svega moramo imati na umu digitalizaciju i mogućnosti koje nam ona pruža, dakle sve manje papira, sve se više usmjeravamo ka ovom digitalnom pristupu koji sam naveo, a sada usvajamo čitav niz novih e, propisa, primjerice o umjetnoj inteligenciji. Sada sam malo pomiješao jezike. Ja sad govorim engleski ili nizozemski? Pokušat ću ipak na engleskom. Mislim da će tako ići bolje. Ne bih govorio predugo. Dakle, mi se moramo držati specifičnih aspekata kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Dakle, ja sam malo prije govorio o umjetnoj inteligenciji. O tome ćemo još puno raspravljati i e, također tu treba spomenuti i e, zaštitu podataka, specifična pravila za srednje i mala poduzeća, za startupove. Zatim vi ste spominjali licencije za startupove. Mislim da je to dobra ideja, ali mislim da je to dosta teško organizirati na razini država članica. Da li će to biti nekakva vrsta putovnice kako biste mogli e, gospodarski djelovati u nekoj drugoj državi članici? Moguće tako nešto smo imali u financijskom sektoru. Zašto ne bismo na tako nešto uveli i za start-upove ako oni žele ulagati u inovacije? Mislim da bi tako nešto bilo dobro i da bismo mogli predvidjeti slična pravila i za mala i srednja poduzeća. Hvala vam na vašem odgovoru. E, dakle, vi ste reagirali na ovo pitanje licencija, a što se tiče digitalizacije, to je još jedno pitanje koje nas zanima. Dakle, mnogi podaci jednostavno ostanu na online platformama i mnogim start-upovima je vrlo važno da oni raspolažu tim podacima kako bi e, mogli inovativno djelovati. Što ćete učiniti sa business to business podacima? Dakle, gdje se nalaze ti podaci i kako se oni mogu zaštititi bez da se spriječi razvoj inovacija, a da se pritom zaštite i prava potrošača? Biće to jedan od zadataka, vjerojatno, u e, prvim tjednima rada komisije, naime da napravimo e, ravnotežu, da spriječimo da se ukradu neke podaci, moramo također zaštititi temeljna prava. Istovremeno treba promicati inovacije i dati e, stvaran pristup a podacima koje su potrebna za takve inovacije. Treba još vidjeti na koji će se to način moći konkretno ostvariti. Ako od potrošača tražimo e, sve više i više podataka od potrošača u odnosima business to business, trebamo također tražiti informacije o tome gdje se koristi umjetna inteligencija u njihovom djelovanju. A zaštita intelektualnog vlasništva i jedne e, tvrtke je jedno i trebamo uspostaviti ravnotežu s drugim aspektom a to je pristup recimo e, inovacijama i umjetnoj inteligenciji. Trebamo uzeti u obzir privatnost te inovacije, zatim intelektualno vlasništvo za određene e, aplikacije i isto tako da se dijeli onaj dio koji je inovacija u tom procesu. Hvala i gospođa Valcman iz Europske pučke stranke je će postaviti zadnje pitanje. Gospođa predsjedavajuća, gospodine Renzorf, jako je lijepo od vas da ste ovdje danas e, s nama i ja bih se zahvalila na jasnoći vaših odgovora. Mislim da to daje naznaku da će naša suradnja biti vrlo učinkovita. Smatram da e, umjetna inteligencija više nije znanstvena fantastika, već se danas primjenjuje u raznoraznim područjima koja se izravno odnose na živote naših građana. Naravno potrebna su interdisciplinarna rješenja, to ste već spomenuli, a i e, u svojim odgovorima ste govorili i o etici, o zaštiti podataka. E, zanima me da li sam dobro shvatila da u prvih e, sto dana e, želite donijeti e, nove zakonske propise vezano uz jamstva kada se radi o umjetnoj inteligenciji. Hvala. Maybe I need to give a precision on that. Možda bi tu trebao nešto konkretno reći. Ne, ne mislim da će u prvih sto dana donijeti, biti moguće donijeti novu eh, uredbu o eh, takvoj eh, situaciji, dakle o, kaznenoj odgovornosti. Radit ćemo naravno za izradi propisa za digitalni svijet, naročito što se odnosi na umjetnu inteligenciju. Ako dobijem taj portfelj, surađivat ćemo s odgovarajućom upravom u komisiji gdje bismo štitili etičke aspekte i dati prioritet e, ljudskim aspektima, humanim aspektima. Ali moramo početi razgovarati i o toj kaznenoj odgovornosti s obzirom na nove proizvode i odgovornosti, kao što sam već rekao u odgovoru gospodinu Petersu nova vozila koja će se pojaviti bez vozača. E, tu je e, moguće ustanoviti na kome je krivnja e, za slučaj nesreće. Je li to vlasnik, budući da vozača više neće biti, ili proizvođač? Ali to će biti u jednoj drugoj fazi koja neće biti predugačka, ali u prvih 100 dana, kao što stoji u mom mandatnom pismu, više će biti e, posvećeni humanim i etičkim aspektima umjetne inteligencije. Moramo više raditi na promjeni direktive o sigurnosti proizvoda. Moramo imati zaštitnu mrežu za sve proizvode. Dakle, sigurnost je vrlo važan aspekt. E, etički aspekti, humani aspekti i e, ta kaznena odgovornost. Međutim, u prvih 100 dana mislim da to nije moguće ostvariti, traće nešto dulje od toga. Hvala, dopustite da se još nadovežem. Dakle, u, ja sam punopravni član u odboru e, Juri i u odboru za unutarnje tržište, tako da ja pozdravljam ovaj horizontalni pristup kada je riječ o zakonodavstvu. Sigurno nije jednostavno e, objediniti sve te različite sektore. Pa je li onda horizontalni pristup takozvani lex generalis e, i da li je predviđen lex specialis u ovim pojedinačnim područjima kako bi se potom riješili onda riješila i riješilo i pitanje kojim pitanjem ćemo se prvo pozabaviti non, je, je crois vraiment... Zaista smatram da komisija, ova komisija koju kažete povjerenje, će prvo raditi na horizontalnim aspektima, eh, humanim i etičkim i to je važno ne samo za korisnike, već i za nadzorna tijela koje će se kasnije morati izjasniti odgovornosti o stvarnom pristupu informacijama o testiranju e, znanja i e, provjeri umjetne inteligencije. U sektorima kao što su promet, financijski sektori i zdravstvo, Možda će se trebati na detaljniji način tim pozabaviti ili na specifičniji način i to će se napraviti u suradnji s povjerenicima zaduženim za ta područja. Dakle, treba vidjeti kako se sustav može prilagoditi općenito govoreći, a nakon toga ići dalje ako bude potrebno od sektora do sektora na ovim razinama o kojima vi govorite. Najljepša hvala. Zahvaljujem svim zastupnicima na pitanjima i kandidatu za povjerenika na odgovorima. A njemu dajem riječ za zaključne primjedbe. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, hvala svima na današnjoj raspravi koji su nastavak onih razgovora sam već imao sa članovima određenih odbora u posljednjih nekoliko tjedana. Rasprava je bila žučna, e, kako je ovdje, tako i u nacionalnim parlamentima želi se napredovati na različitim područjima koji će biti u mom portfelju. Ako mi ukažete povjerenje, ja ću se baviti pitanjima pravosuđa i zaštite potrošača. Jutro sam vam u uvodnom izlaganju htio izložiti neke od prioriteta koje stoje u mandatnom pismu, ali isto tako htio sam da pokažem da želimo napredovati u europskom projektu. Za mene je zaista važno saslušati vas i čuti što najviše e, želite, što vas brine. Morat ćemo puno surađivati. Smatram da Europska komisija mora imati potporu većine u Europskom parlamentu. I ja e, želim to napraviti, a naročito da se realizira ono što je izabrana predsjednica rekla u pravu na inicijativu. Nastavit ću raditi na jačanju pravne države u Europskoj uniji i u našem susjedstvu. Isto tako želim da u digitalnom dobu u potpunosti zaštitimo temeljna prava E, pod mojim vodstvom zaživjet će Europsko javno tužilaštvo. Također ćemo e, napraviti inicijative vezano za umjetnu inteligenciju, zaštititi e, više potrošače i uvesti mogućnost kolektivne tužbe. A isto tako moramo poraditi e, na svim pitanjima vezanim za slobodu kretanja pojedinaca, naročito vezano za Brexit, što će uskoro biti na dnevnom redu. Sve e, ove teme su teme kojima ćemo se morati baviti, baš kao i s onima koji će se tek pojaviti u sljedećih pet godina tek e, nekoliko tjedana e, smo počeli raditi na ovim pitanjima, ali ja se nadam e, mnogim susretima i to uvijek kada to zaželite za vrijeme rasprava u parlamentu. Nekih prepreka će biti, kao što znate, nije jednostavno postići da se zakonodavci slože, ali učinit ću sve što mogu da u tome uspijemo. I za kraj još par riječi o e, umjetnoj inteligenciji. Nadam se da neće biti ogromnih tehničkih problema vezanih za to, kao što je jutros došlo do kvara. E, ali e, to se brzo riješilo i hvala službama koje su sve ovo popravili i pokazali da možemo raditi na održiv način. Hvala lijepa. Thank you very much indeed, Commissioner, for your um, extremely... Um, Hvala vam, povjereniče, na ovim odgovorima na sva pitanja i što ste tako kratko zaključili. Hvala svim zastupnicima na svim pitanjima, ali hvala vam na strpljenju i suradnji jer smo morali promijeniti dvoranu. I sada prepuštam riječ predsjedniku odbora Libe da zaključi sastanak. Hvala lijepa i ja kao predsjednik odbora Libe želim zahvaliti na svim pitanjima koji su postignuta i našto zahvaljujem gospodinu Rendersu na strpljenju i energiji jer smo imali najneočekivaniji antiklimaks jutros kada je nestalo struje. Ali naša je pozornost zaista bila vrlo e, visoka i e, zaista držali ste nas držali ste našu pozornost cijelo vrijeme, gotovo četiri sata, jer vi imate izuzetno važan portfelj. To je pravo suđe, pravna država i zaštita potrošača. To će biti jako bitno u radu sljedećeg saziva Europske komisije. Hvala vam dakle na uloženom naporu, na strpljenju i uvjeren sam da ćemo se svi češće e, češće susretati. Hvala svima na strpljenju još jednom za ovu E, ne nenadam situaciju jutros. I još jedna obavijest. Koordinatori koji trebaju provjeriti e, u zajedničkom odboru za evaluaciju sastaju se od 13 do 14 sati kao što je bilo predviđeno. Dakle, Juri, Libe i Imko u 13 sati kako je bilo predviđeno.